Dear take Dragi kolege, molim vas da sjednete na svoja mjesta. Vrijeme je da krenemo sa glasanjem. we can start immediately with the vote. Možemo odmah krenuti sa glasanjem. Prva točka je uredba o živi i stavljanje izvan snage uredbe 1102 iz 2008. Ako ste spremni, možemo krenuti sa glasanjem. Gospodine Paulucci. Dobro, pozovite asistenta, a mi ćemo voditi računa o tome da nemate e, karticu. Amandman 26 u dva dijela. Prvi dio, tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbija se. Drugi dio, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 163. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 164. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 27. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 165. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 28. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis broj 8. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 3. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 7. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 187. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 36. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Provjerit ćemo. Avete votato tutti? No? Sorry, Mr. Belet. Jeste li svi glasali? Gospodine Belet, gospodin Paulući nema karticu. Another one, Mr. Dante. I gospodine Dante. Dobro, zatvaramo glasanje. Odbija se. Amandman 189. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 190. Tko je za? Ne, ne, ispričavam se. Prelazimo na amandmane 191 i 192. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. E, kompromis broj 5. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Glasamo o kompromisu broj 1. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis broj 2. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. A sada glasamo o amandmanu 214 kolege, kolegice Rivazi, koji je u skladu sa kompromisom broj 2. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 230. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 231. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. 237. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 234. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 236. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 235. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 239. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 240. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 241. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 242. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 238. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 243. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis broj 4. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 244. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 55. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 245. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. A sada amandman 247. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Provjera. Avete votato tutti il voto Paolucci. Jeste li svi glasali? Paolucci. Il voto è chiuso. Glasanje je zatvoreno. 31 nasuprot 30. Žal mi je, odbija se. Amandman 56. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 57. Tko je za? Tko je protiv? suzdržani, usvaja se. 248 sa usmenim amandmanom. Ima li netko nešto protiv usmenog amandmana? Ne, onda glasamo. Prvi dio. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, usvaja se. A, ispričavam se, bio je to zapravo samo jedan dio. Kompromis broj 10. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Umeđu vremenu je kolega Danti nabavio svoju karticu. Votiamo adesso l'emendamento 209. A sada amandman 291. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 70. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. Kompromis 6. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 306. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 309. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 310 preskačemo i glasamo o 79 i 313, oni su identični. Tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvajaju se. A sada prilozi. Glasamo o kompromisu broj 9. Tko je za? Gospođo Somer? Da, znam da kasnim sa ovim zahtjevom, ali ja opet nekog tjedana nisam mogla biti prisutna i raditi ovdje u parlamentu. Što se tiče kompromisa broj 9, tu se kaže da se s time pokriva moj amandman broj 341. Želim da se to uvrsti u zapisnik. Znam da ne mogu sada tražiti da se zasebno glasa o tom amandmanu, ali taj amandman nije uključen u kompromis deveti, Zato što kompromis deveti govori upravo suprotno onome što sam ja htjela izmijeniti sa svojim amandmanom 341. Moj amandman je imao za cilj pokazati da ne postoji alternativni postupci. To je stvarnost i zbog toga ne možemo E, utvrditi postupno e, ukidanje određenih e, postupaka, a u kompromisu se govori suprotno. Dakle, želim da se stavi u zapisnik da kompromis 9. ne pokriva amandman 341. i molim sve članove mog kluba zastupnika da glasuju protiv ovog kompromisnog amandmana. Hvala. Kao što ste rekli, vaš amandman je suprotan. I to znači da ako se kompromisni amandman usvoji, znači da se vaš amandman neće razmatrati dobro. Vodit ćemo računa o vašoj primjedbi. A onda sada glasamo o kompromisu broj 9. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Now we going... Adesso andiamo alle... ai considerando e... Prelazimo sada na uvodne izjave. Amandman broj 1, 94 i 95 su jednaki. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvajaju se. Amandman broj 2. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 97. Amandman 97. Budući da je usvojen amandman 2, ovaj se ne razmatra, onda glasamo o amandmanu 96. Tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 99. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 4. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 100. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 101. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 102. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 103. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman broj 5. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 104. Tko je za? Tko je protiv?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 6. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. 106. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 107. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. 108. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 7. Tko je za? Tko je protiv? suzdržani, usvaja se. 109. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, odbija se. 110. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, odbija se. 8. Tko je za? Protiv? Suzdržani, usvaja se. 111. Tko je za? Protiv? Suzdržani, odbija se. 113. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, odbija se. 112. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Usvaja se. 114. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Usvaja se. Amandman 9 i 115. A ne, pardon. Ne razmatraju se zato što smo usvojili amandman 114. Prelazimo na amandman 10 izvjestitelja. Tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. A sada glasamo o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 127 Mišela Dantano, Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. 14. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 128. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 130. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Glasamo o amandmanu 140 Mišela Dantana. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 141. Tko je za? Tko je protiv? Provjerit ćemo. Avete votato tutti? Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Odbija se. A sada glasamo o amandmanu 150. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. 149. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Sto pedeset osam imamo jedan usmeni amandman. Imamo li prigovora? Ne. Onda glasamo o tom amandmanu zajedno sa usmenim amandmanom. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 159. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 160. Tko je za? Tko je protiv? Morat ćemo ponoviti. Nisam shvatio iz vaših ruku. Dakle, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Avete votato tutti? Il voto è chiuso? Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. It was difficult. Sorry. Da, bilo je teško. Odbija se znači. 159. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 160. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 22. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 23. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 24. Tko je za? 24. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 25 u dva dijela. Prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 162. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Konačno glasanje. Glasamo elektronski i glasanje je otvoreno. Avete votato tutti il... Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Konačno glasanje o nacrtu zakonodavne rezolucije. Glasanje je otvoreno. Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. A sada glasamo o otvaranju međuinstitucionalnih pregovora. Glasanje je otvoreno. Treba nam 35 glasova za. Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Andiamo e passiamo adesso al voto. Prelazimo sada na sljedeću točku. Nismo još gotovi sa glasanjem. Imamo još posla. Sada glasamo o sljedećoj točki na dnevnom redu. Izvještaj Berder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 Amandman 53. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 54. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 55. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Peš 9. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. 177. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. 56. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 79 i 126 su identični. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 172. Tko je za? Tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis broj tri, Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis broj četiri, Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 68 koji nije pokriven, koji nije uključen u kompromis. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Peš 5. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. 69. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, usvaja se. 70. Tko je za? Protiv? Suzdržani, odbija se. 71. Tko je za? Protiv? Suzdržani, provjera. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Jeste li svi glasali? Odbija se. Votiamo adesso l'emendamento 72. Chi è a favore? Amandman 72. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis broj 5. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 80. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 81. Tko je za?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 suzdržani, usvaja se. Kompromis 7. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, usvaja se. Amandman 99. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, usvaja se. 100. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, usvaja se. Peš 33. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, usvaja se. 9.20. Tko je za? Tko je protiv? suzdržani, usvaja se. 9.24. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, usvaja se. A sada kompromis broj 9. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, usvaja se. Kompromis broj 11. Tko je za? Protiv? Suzdržani, usvaja se. Kompromis 10. Tko je za? Protiv? Suzdržani, usvaja se. Amandman 112. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Inta 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 114. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 115. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 116. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. 118. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 119. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 127. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 130. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 135. Tko je za? protiv, suzdržan, provjera. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno, odbija se. 136. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, usvaja se. Kompromis broj 12. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, usvaja se. 140. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 9.14. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Inta 11. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Inta 12. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 13. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. INTA 8. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. INTA 15. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 14. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 151. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 152. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 155. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Juri 3. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis broj 15. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, usvaja se. Kompromis 17. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, usvaja se. Amandman 165. Tko je za? Protiv? Suzdržani, usvaja se. 167. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Avete votato tutti il voto Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Odpije se. Sto šezdeset osam. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 9.25. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Inta 17. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Odbio se. Žao mi je u ovakvim slučajevima nije e, baš uvijek jasno, između ostalog i zbog toga što imamo vrlo čudne većine. Peš 3. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 16. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 176. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. A sada prelazimo na 182. Glasamo samo o prvom dijelu jer se drugi dio ne razmatra. Dakle, prvi dio tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. 185. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 186 i 187 su identični. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 1. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 2, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 3, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 4, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 5, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 6, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 7, tko je za,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 Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. A sada glasamo o amandmanu 23. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 24. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 25. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 26. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 27. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 28. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 29. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 30. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 31. Tko je za? Protiv? Možemo li, molim vas, to ponoviti? 31. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. 32. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 34. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 35. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 36. Tko je za? Usvaja se. 37. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 38. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 19. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, usvaja se. A sada juri C. Tko je za? Protiv? Suzdržani, usvaja se. A sada amandmani odbora DEVE glasamo skupno. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbijaju se. A sada amandmani Juri, ponovno zajedno, tko je za, protiv, suzdržani, provjera. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Odbija se. A sada glasamo o amandmanima odbora za ribarstvo. Sve zajedno. Tko je za? Protiv? suzdržani? Provjera. Mislim da su odbijeni, ali ćemo provjeriti. Avete, avete votato tutti, qualcuno ancora vota. Jeste li svi glasali? Vidim da netko nije glasao. Glasanje je zatvoreno. Odbijaju se. Konačno glasanje, glasamo elektronski. Glasanje je otvoreno. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Now we can go to the next point uh, in our agenda. Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, glasanje o općoj o nacrtu mišljenja o općoj reviziji poslovnika Europskog parlamenta. moramo glasati o kompromisu 1b. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Konačno glasanje. Glasamo elektronski. Glasanje je zatvoreno. Vidim da smo to jednoglasno usvojili. Hvala vam. Abbiamo Adesso abbiamo eh, il eh, voto sul eh, report. A sada glasamo o mišljenju kolege Busoja. Pravila građanskog prava o robotici. Kompromis pro jedan, Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 31. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 32. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 33. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 34. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 35. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 36. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 37. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 38. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 39. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 40. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 41. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 42. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis broj 4. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 43. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis broj 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis broj 3. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Sada glasamo o amandmanu 55. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Avete votato tutti? Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Amandman 56. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 57. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 58. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 59. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 60. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis broj 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 64. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Usvoja se. Amandman 65. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Usvoja se. 66. Za. Protiv. Suzdržani. Usvoja se. 67. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 68. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvoja se. 69. Devet u dva dijela. Prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi dio. Za? Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Provjera. Avete votato tutti? Jeste li svi glasali? Odbija se. A sada glasamo o kompromisu šest i stavku 11. Tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 75. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Provjera. Sedamdeset pet. Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Kompromis broj 7. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 80. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 81. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 82. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 83. Tko je za? Protiv? protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 8. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 89. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 90. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. Gospodine Danton. Amandman 91 u tri dijela. Prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvoja se. Drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Treći dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Avete votato tutti? Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Kompromis broj 9. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvoja se. Amandman 97. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvoja se. Amandman 98. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 99. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvoja se amandman 100. Imamo usmeni amandman. Ima li netko e, prigovor na usmeni amandman? Ne. Onda glasamo o amandmanu 100 sa usmenim amandmanom. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. 101. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 102. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 103. Tko je za? protiv, suzdržani, provjera. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. 104. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 105. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 108. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 107. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 10. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 113. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 114. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 115. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. 116. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 117. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, usvaja se. 118. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 119. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 121. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 120 u tri dijela. Tko je za? Prvi dio. Protiv? suzdržani? Usvaja se. Drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Treći dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. A sada glasamo o kompromisu broj 11. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman broj 6. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 7. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 8. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 9. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 10. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 11. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 12. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 13. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 14. U dva dijela. Prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Drugi dio se ne razmatra. Glasamo o amandmanu 15. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 16. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 17. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 18. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 19. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 20. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 21. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 22. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 23. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 24. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 25. Tko je za? Protiv? Suzdržani? O, odbija. Ne, e, usvaja se, pardon. Konačno glasanje, glasamo elektronski. Avete votato tutti? Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Usvojeno je jednoglasno svaka čast izvjestitelju. I invite all the Lijepo ću zamoliti sve kolege da napuste dvoranu. Ako niste zainteresirani za sljedeću točku dnevnog reda. Pričekat ćemo malo da kolege koji žele izići iz dvorane, dakle oni koji ne žele sudjelovati u nastavku sastanka. Uh, Dragi kolege, možemo započeti sastanak. Želim pozvati sve one koji žele nastaviti razgovarati s kolegama da to učine izvan dvorane. Sljedeća točka je razmjena informacija sa komisijom uh, vezano uz direktivu o kvaliteti zraka. Dakle, pozvali smo komisiju da nam nešto kaže o toj studiji, tako da ću odmah dati riječ komisiji. Izvolite. Hvala predsjedniče. I zahvaljujem također što ste dali komisiji priliku da danas porazgovara s vama o rezultatima ove važne studije. Mislim da ne treba napominjati da je čist zrak od ključne važnosti za sve nas, za zdravlje, za okoliš, ali isto tako i za gospodarstvo. Također treba podsjetiti da stopa smrtnosti zbog nekvalitete zraka u Europi još uvijek iznosi 4000 preuranjenih smrtnih slučajeva godišnje na razini Europske unije, što da kako nije prihvatljivo. S obzirom na te činjenice, mi smo pokušali u komisiji poboljšati situaciju. Mi se koristimo e, direktivom o kvaliteti zraka gdje se određuje maksimalna količina onečišćivača u zraku. To se temelji na znanstvenim podacima svjetske zdravstvene organizacije u njihovim smjernicama o kvaliteti zraka. U nekim slučajevima e, su njihovi propisi stroži od naših, no u svakom slučaju postoji e, određena usklađenost. Što se tiče dinamike provedbe, komisija je iznimno zabrinuta zbog napretka koji se postiže kod e, graničnih vrijednosti u državama članicama, posebno imajući u vidu naš politički cilj da do 2020. godine najkasnije postignemo e, sukladnost sa graničnim vrijednostima. S obzirom na ovaj okvir, komisija je odlučna aktivno surađivati kako bi ubrzala dinamiku provedbe odredbi direktive, kroz potporu naporima država članica da smanje granice ključnih onečišćivača. Međutim, situacija trenutno nije zadovoljavajuća što je dovelo do pokretanja čitavog niza postupaka zbog kršenja prava Europske unije. 29 e, slučajeva do sada koji obuhvaćaju tri onečišćivača u 19 država članica. Dakle, kao što vidite, situacija je daleko od zadovoljavajuće. Nadalje, moramo spomenuti da e, mi ozbiljno shvaćamo kršenja prava Europske unije u slučaju neusklađenosti ili u slučaju nedostatne usklađenosti, e, mi smo dakle pokrenuli postupak tamo gdje smo smatrali da je to neophodno. Pokretanje postupka e, zbog kršenja prava dao je neke rezultate. To je potaknulo države članice da poboljšaju um, rezultate koje postižu, tako da su neke mjere donijele planove za kakvoću zraka, ali isto tako i mjere na lokalnoj razini vezano uz e, vezano uz neke druge onečišćivače. Međutim, to još uvijek nije dovoljno, tako da ne ispunjavamo sve standarde koji su definirani direktivom. Dakle, nešto više detalja što se tiče postupaka zbog kršenja prava Europske unije PM10. Tu imamo 16 država članica. Gotovo sve te države članice su došle do faze obrazloženog mišljenja. Bugarska i Poljska su u međuvremenu e, već na sudu one imaju zabrinjavajuće rezultate budući da su prekoračenja velika i obuhvaćaju velik dio teritorija tih država članica. Što se tiče ostalih e, slučajeva zbog prekoračenja PM10, to smo obustavili trenutno, e, što je u skladu sa prethodnim odlukama suda, e, budući da tu nije moglo doći do izvršenja jer je bilo ograničeno na proteklo razdoblje. Mi smo smatrali da Sud Europske unije mora usvojiti novi pristup koji se ne temelji samo na prekoračenju graničnih vrijednosti, nego i na dostatnosti mjera e, protiv onečišćenja zraka. Ako se to potvrdi, vjerujemo da će e, nam buduće presude omogućiti da krenemo dalje i što se tiče ostalih predmeta. Komisija ima teret dokazivanja pred sudom moramo izbjeći presude koje se ne mogu izvršiti e, zato što čitava stvar bila ranije što se tiče vrijednosti SO2, e, to je stupilo na snagu 2005. godine. Ovdje imamo slučaj jedne države članice, Bugarske. I taj postupak je privremeno obustavljen, budući da se čeka presuda u predmetu PM20 protiv Bugarske i želimo da se potvrdi novi pristup suda. Komisija je također počela e, postupati u vezi sa NO2 nakon što su granične vrijednosti stupile na snagu 2010. godine s obzirom na ozbiljnu situaciju u Ujedinjenoj kraljevini s obzirom na pritužbe koje smo tu dobili. Krenuli smo od toga, a nastavljamo i sa postupcima protiv drugih država članica. Pokrenuta je istraga E, vezano uz ostale države članice u kojima je zabilježeno prekoračenje graničnih vrijednosti. Broj e, predmeta koje trenutno razmatramo e, obuhvaća 12 država članica, tu je pokrenut postupak zbog kršenja prava i pokrenut je službeni postupak prije dvije godine. I također razmatramo buduće sljedeće korake Mislim da je svima jasno da onečišćenje e, sa NO2 ima veze sa prometom, posebno sa dizel, e, automobilima na dizel. E, kao što znate i ovaj odbor se time bavio proteklih mjeseci. Najgušće naseljeni gradovi država članica gdje se prekoračuju granične vrijednosti je dosta velik, govorimo o stotinu gradova diljem Europske unije, što je vrlo značajna brojka. Što se tiče svih tih gradova, komisija nastoji definirati prioritete prema ozbiljnosti situacije kako u smislu izloženosti onečešćivačima i razmjerno stanovništvu te države članice. Dakle, gledamo koliko je zapravo izloženost stanovništva i smatramo da je to jedan objektivan pristup. Što je viši stupanj onečišćenja, to treba uvesti strože mjere. U tom e, smislu želim vrlo jasno istaknuti sljedeće što se tiče prekoračenja NO2. Mi ne mislimo da je pasivno oslanjanje na smanjenje koje se postiže e, smanjenjem emisija. E, mislimo da to nije dovoljno u uvjetima stvarne vožnje. Mi znamo da automobili zapravo da su emisije za automobila mnogo više nego što bi trebale biti i komisija to pokušava korigirati. Mi ćemo predložiti e, neke mjere vezano uz homologaciju su zakonodavcima ili pak vezano uz emisije u realnim uvjetima vožnje. No iz perspektive zaštite okoliša i posebno zaštite kvalitete zraka jasno je da postoje i druge učinkovite mjere koje su na raspolaganju na nacionalnoj regionalnoj i lokalnoj razini, te ih treba u potpunosti iskoristiti kako bi se ispunili, ispunile ciljne vrijednosti NO2. E, nismo još razmotrili sve mjere, e, vjerujemo da su upravo te mjere ključne, navest ću vam neke. Dakle, pitanje e, dakle, potražnje u prometu, zatim mjere ograničenja u prometu, ne treba napominjati važnost e, poreza na gorivo, što je isto tako ključno za daljnji napredak, te promicanje vozila koja imaju niske emisije. Da kako to je više srednjoročna mjera, e, no to isto tako treba e, postići kako bi se ostvario napredak. Komisija u potpunosti može potvrditi Europskom parlamentu da će nastaviti budno pratiti provedbu te u potpunosti iskoristiti sve instrumente koji su joj na raspolaganju kako bi se ispunile odredbe e, direktive o kvaliteti zraka. Bilo razdoblje prekoračenja e, dopuštenih emisija mora biti što kraće. I sada dolazim do samoga izvješća. U tom smislu pozdravljamo rad e, u odboru Envi kroz ovu studiju. Drago nam je bilo što smo vidjeli da se rezultati ove studije preklapaju sa našom vlastitom ocjenom u komisiji i posebno dakle definiranje problema i žarišta i e, činjenica da studija ukazuje na to da moramo poduzeti stroge mjere na europskoj nacionalnoj i regionalnoj razini kako bi se osigurala e, usklađenost. Mi smo se bavili pitanjem upravljanja i isto tako usklađenošću regionalnih i lokalnih mjera. To je jedan od ključnih elemenata koji nam može omogućiti kvalitetniju provedbu i zato nam je bilo drago vidjeti da se to nalazi i u ovoj studiji. Međutim, moram e, naglasiti da ova studija ne daje uvijek točne podatke. U nekoliko e, navrata smo primijetili da postoje neka pitanja koja bi se mogla spomenuti u studiji i koje bi moglo učiniti još relevantnijom. Primjerice u poglavlju o postupcima zbog kršenja prava podaci nisu uvijek točni. E, trenutno je 19 država članica obuhvaćeno tim postupkom, a ne 23 kako stoji u studiji. U studiji također stoji da je 10 država članica prethodno tuženo pred sudom, ali zapravo je komisija donijela set odluka, ali četiri od tih odluke još nisu izvršene, između ostalog zbog promjene pristupa na sudu, kao što sam ranije objasnio. Zatim studija se bavi e, usklađenošću sa standardima, ali se ne bavi zahtjevima koji se tiču izvješćivanja i praćenja provedbe, e, što je prema našem mišljenju vrlo važno vezano uz stanje provedbe a vezuje se uz odredbe direktive. Postoji još nekoliko e, netočnosti koje su možda manje važne, no to vam možemo dostaviti i u pisanom obliku. Mislim da ne moramo sada ulaziti u te detalje. Dopustite mi da na kraju budem malo više optimističan, jer ova opća slika što se tiče stanja provedbe nije zadovoljavajuća za komisiju, niti je zadovoljavajuća za zdravlje naših građana i općenito iz perspektive zaštite okoliša. Vrlo nam je drago što je e, postignut dogovor o direktivi NEC još u lipnju to ne bi bilo moguće bez odlučnog djelovanja Europskog parlamenta u svojstvu suzakonodavnog tijela. Mislim i posebno zato što je parlament zadržao isti, istu razinu ambicija e, kao i komisije i drago nam je da je konačni ishod e, dakle pokazao da se vidi isti, ista razina ambicija. E, dakle, da, smo, da se u tekstu nalazi, nalaze te neke važne odrednice. Mi se radujemo brzom usvajanju prijedloga kako bismo mogli krenuti u fazu provedbe revidirane neka, što će biti od ključne važnosti kako bi kvaliteta zraka bila bliža preporukama Svjetske zdravstvene organizacije kroz duži rok. Kao što znate, to se odnosi na razdoblje do 2030. godine. Međutim, te, eh, ti gornje granice nacionalnih emisija, NEX, nas podsjeća na to e, da moramo nešto učiniti i kratkoročno i još bih jednom naglasio da moramo poduzeti veće napore kako bismo e, dobili bolje rezultate za naše građane, a komisija će svakako u tome odigrati e, svoju ulogu. Hvala na pozornosti. E, hvala vam na objašnjenjima. Želi li još netko uzeti riječ od kolega, gospodin Herbrandi? E, kolegica će prva. Hvala vam. Ja bih htjela izniti nekoliko komentara vezano uz ovaj propust zapravo e, kod provedbe smatram da su instrumenti koje imamo neadekvatni i zapravo su se pokazali neadekvatnim u sudskom postupku. Naime, e, rokovi koji imamo e, su takvi da se najprije govori o kaznenom progonu, a onda kasnije se govori o privremenoj obustavi. Ja nisam pravnica, ali jasno mi je da se to događa zbog načina na koji se u zakonodavstvu traži da postoje nekakvi postupci demokratske kontrole. Što se tiče onečišćenja, mislim da mi ne možemo čekati, ne možemo si dopustiti da dalje čekamo. Tako da zapravo građani pribjegavaju nekim drugim metodama. Ja vam samo mogu spomenuti situaciju u Ujedinjenoj kraljevini Što se tiče kaznenog progona, mogu samo čestitati i iskazati svoje divljenje udrugama poput Client Earth, dakle udrugama koje tuže vlade država, što nije lako i nije lako navigirati niti kroz eh, pravosudni sustav Ujedinjene kraljevine, no oni su se tu vrlo dobro snašli i sada je pred Visokim sudom jedno saslušanje na temu kvalitete zraka, to je u Londonu. Dakle, htjela bih samo reći da smo možda došli do faze u kojoj su građani odustali od toga da će se putem zakonodavstva Europske unije i suda Europske unije moći računati na provedbu tog istog zakonodavstva i više se oslanjaju na vlastite države članice. Europska unija i komisija trebaju poduzeti neke mjere kako bi e, omogućili e, lakši pristup pravosuđu, ne samo što se tiče kvalitete zraka, nego općenito. A način na koji je vijeće pristupilo ovom e, problemu, dakle i činjenica da zapravo odugovlače čitav postupak je nešto što moramo osuditi. Parlament odgovara na zabrinutost građana zbog kvalitete zraka, međutim vijeće nam tu ne pomaže niti pojedine države članice. Da, shvaćam da ovo zapravo nije pitanje, ali sada ću završiti jednim pitanjem. Ovaj e, Dakle, paket čišćih mjera je se pozabavio pitanjem e, direktive o kvaliteti zraka. No što se tiče pristupa pravosuđu, dakle direktiva o dakle moguće izmjene direktive o kvaliteti zraka u nekoliko sljedećih godina, zanima je može li nam komisija reći što može učiniti kako bi postigla da države članice dakle to su države članice su same preuzele tu obvezu, a kao da ih ne možemo prisiliti da se toga drže. Dakle, možete nam reći što mislite kakva su tu poboljšanja moguća? Hvala. Jan? Hvala i zahvaljujem e, komisiji na informacijama. Ovo je zapravo jedna od, najvećih afera u Europi koje smo do sada imali. Zrak je opće dobro. Čist zrak je temeljno pravo koje treba uživati svaki europski građanin. I ono što primjećujemo je da čak i sa jednom starom direktivom koja ima standarde koji bi trebali biti stroži, čak i u takvoj situaciji države članice odbijaju donijeti mjere e, koje su neophodne kako bi se uskladili sa odredbama europskog zakonodavstva. A meni se čini da krajnji cilj nije uskladiti se sa zakonodavstvom Europske unije, nego zajamčiti bolju e, kvalitetu zraka europskim građanima. Vi ste spomenuli 29 postupaka zbog kršenja prava protiv 19 država članica. U našoj studiji od početka godine spominje se da e, je postupak proveden protiv 23 od 28 država članica. Ako to ne govori o neuspjehu europskog sustava, onda ne znam što može na to ukazati. E, mislim da mi ovo shvaćamo olako, Dakle, govorim o Europskom parlamentu, ali i o Europskoj uniji u cjelini. Imam nekoliko vrlo konkretnih pitanja. Kao prvo, sljedeći mjesec namjeravamo glasovati na plenarnoj sjednici o završnom dogovoru e, koji se tiče direktive o gornjim granicama nacionalnih emisija. Ja ću glasovati protiv, to vam već sada mogu reći. Žao mi je ali ja ću to uistinu učiniti i ne mislim da to može zaštititi e, kvalitetu zraka u Europi na zadovoljavajući način. Zato me zanima, e, zanima me tvoje mišljenje. Misliš li ti da je to dovoljno? Nadalje, je li e, revizija direktive o kvaliteti zraka u moralnom i političkom smislu uistinu neophodna? Naime, mislim da jest, ali se vi ne usudite ići na to jer države članice ne poštuju niti odredbe važeće direktive. Nadalje, čuo sam da e, ima dosta problema e, vezano uz podatke koje prikupljaju države članice, čak niti grad Brisel ne prikuplja potrebne podatke. Čuo sam da u Rue de la Loire, kao što nam je svima poznato, da je tamo e, zatvorena mjerna stanica zato što već unaprijed su bili svjesni da ne mogu zadovoljiti standarde. Možete li nešto više reći o poznanosti podataka iz država članica? I na kraju, ja sam proveo neko vrijeme i istražujući aferu Dieselgate Spomenuli ste e, problem koji automobili na dizel predstavljaju u europskim gradovima. E, sada imamo ovu odluku o e, faktorima sukladnosti za automobile na dizel gorivo. Što mislite kakvog će to imati utjecaja u predstojećim godinama, dakle upravo taj faktor sukladnosti? Hvala. Hvala gospođo Dali. Hvala gospodine predsjedavajući, hvala komisiji što je došla k nama i što nam je pružila sve te informacije. Ovo je područje koje nas zabrinjava, koje bismo htjeli naglasiti. Mi smatramo da je izuzetno važno imati e, informacije koje će biti aktualne i potpune o svim vrstama emisija onečišćivača zraka kako bi doista postigli one politike koje su potrebne i koje mogu uvesti promjene gdje je to potrebno. Dakle, za tu svrhu su nam potrebne potpune i aktualne informacije. A kada smo zabrinuti zbog toga što nam te informacije ne daju cijelu sliku, onda ćemo možda izraditi politike koje nikad neće uspjeti riješiti problem kojeg imamo. I stoga bih rado isto znao, znala koje su ideje komisije o tome kako možemo imati najnovije podatke kako bi donijeli odluke koje su potrebne. Slika koju dobijamo je dakle takva da e, kada se radi o e, NO2 i o PM-u da se i tu vrijednosti prekoračuju u nekim državama članicama, a to je nešto što utječe na zdravlje naših građana. unatoč tome, opet moram reći da države članice otežu po pitanju mnogih važnih zakonodavstava koji mogu doista uvjeti promjenu u e, život e, naših građana. Gospodin Gerbrandi se također osvrnuo na emisije iz automobila. One čine veliku razliku i izravno utječu na zdravlje građana. I tu smo isto tako zabrinuti zbog tih podataka koje smo ponovno zaprimili. Da dakle postoji pokušaj da se i e, treći paket o čistom zraku pokušava podrivati. Mi smo zabrinuti zbog toga. Mi smatramo da je upravljanje kvalitetom vrlo važna stavka za određivanje okolišnih politika, a važno je pitanje u tom kontekstu također pitanje suradnje između naših agencija koji sudjeluju u tom sustavu kako bismo stvarili e, pravu realizaciju planova koji će onda proizvesti razliku. Slažemo se da je nek vrlo važan korak naprijed, ali tako su i provođenje regulativa i upravljanje kvalitetom, a su tako i uvođenje najboljih eh, okolišnih praksi, te upotreba najnovijih tehnologija, zajedno uz promicanje eh, čistog transporta i vozila koje su čišće. Ovo je tema gdje mi kao parlament, ali i komisija moramo više gurati države članice da prestanu tezati s time, te da doista krenu djelovati. Jer ako se kakvoća znaka ne bude smatrala ozbiljnim pitanjem, onda ćemo se iznova svake godine ovdje sastajati, govorit ćemo o istim emisijama i o postupcima zbog kršenja europskog zakonodavstva protiv država članica a zapravo to izravno utječe samo na zdravlje građana e, u različitim mjestima u EU. Hvala lijepa, gospodin Eichhout. Hvala vam, gospodine predsjedavajući, hvala komisiji na inputu. Mislim da je mnogo toga već rečeno o tome koliko je jednostavno važno imati čist zrak. Ja bih htio naglasiti e, problem koji mi imamo sa korijenskim politikama. Svaki put kada raspravljamo o direktivi o kvaliteti zraka, onda mi gledamo države članice, pitamo se ispunjavaju li oni što bi se trebali, a onda pak se okrećemo komisiji i gledamo hoće li ona pokrenuti postupke, ali naravno da trebamo i mi pogledati na same kada gledamo o politici o kojoj se tu radi. Jer mi kada određujemo politike slušamo određene lobiste koji kažu da može se područje učiniti čišćim, ali ne u našem sektoru. I svaki put kada donesemo odluku o pitanjima e, politike o nečišćenju zraka, onda dobijemo dosta slabe politike o onečišćenju zraka. Čak i kada politika nije slaba, onda vidimo da imamo probleme e, poput u automobilskoj industriji gdje vidimo da oni jednostavno ne poštuju te propise. Dakle, to je sad veliki problem da do sad nismo sposobni izraditi dobre politike o rješenju zraka. Tu se obraćamo i komisiji. Sada imamo dobu e, dobru politiku primjerice za e, velike pogone za naizgaranje, na izgaranje, ali tu kad kad imamo dosta netransparentan proces gdje vidimo koje su najbolje raspoložive tehnologije, a jedna od njih tiče se e, pogona sa velikom mogućnošću na bazi ugljena. važno je da očistimo naš zrak, ali i naši izvodi trebaju biti čisti. I ja imam osjećaj da po tom pitanju stalno odgađamo. I čujem da zbog toga što je Europska unija veća, da je možda sada i najbolja raspoloživa tehnologija gora nego prije. To je vrlo zanimljivo. Da je dakle najbolja raspoloživa tehnologija e, ona koja ide u drugom smjeru. Za, znači zapravo mi onda naše tehnike porušavamo. To bi bilo vrlo smiješno. Tu se radi o kvaliteti zraka i stoga me doista zanima čuti komisije kako oni gledaju na taj proces, gdje smo sada i da dolazi do e, napretka po pitanju tehnike, a ne do nazadovanja. Drugo pitanje koje imam, tiče se onoga što je gospodin Gebrandi, dakle koliko možemo biti sigurni da države članice ispravno vrše mjerenja. Jer ako samo mjerimo na odgovarajućim mjestima, onim boljim mjestima i ne zanima nas previše interpolacija, onda zapravo imamo mnogo zagađenja e, zraka koje ne primjećujemo. Kako možemo doista znati da znamo kolika je kvaliteta zraka u gradovima, a Rue de la i općenito Brisel je sam po sebi već jedno žarište, e, vozim se često biciklom, a trebali bi znati koliko je slab zrak, jer to je ono što je važno, a ne ako mjerimo negdje na nekoj livadi. A e, drugo ono što je rekla dakle, gospođo Grolin, mi ćemo isto tako glasati protiv direktive o gornjim granicama nacionalnih emisija, jer je to još jedan primjer gdje su lobisti ovaj put od strane država članica, ali isto tako iz poljoprivrednog sektora, su se pobrinuli da se neki od izvora isključe iz toga i da onda i dalje imamo zagađen zrak. Hvala gospođa Grostet. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedavajući. Očito je da se svi ovdje u ovom odboru zalažemo za poboljšanje e, kakvoće e, zaka i da je uvijek vrlo zanimljivo čuti neku analizu i stajalište Europske komisije o tome. Ja sam sama stvorila i predsjedala sam tijekom 17 godina e, odboru za nadzor kvaliteti zraka u mojoj vlastitoj aglomeraciji E, to sam činila sve do 2008. godine. Bila sam predsjednica te mreže i stoga sam dosta upućena u ovu temu. Jasno je da su učinjeni određeni napori, a jednostavno u trenutku kada nešto odlučujemo i u trenutku kada se rezultati ustvrđuju, onda nažalost prođe između mnogo vremena, zato što se u sektoru transporta dosta toga čini po pitanju gradova, u aglomeracijama, postoje odluke koje smo donijeli kako bi se bolje regulirao sektor. I ne radi se tu uvijek samo o civilnom sektoru. I mi smo isto ti koji kad kad tu predstavljamo prepreku, izlažemo se premisliti za transportni sektor i to za neke naše sugrađane nije lako shvatljivo. Zatim postoji pitanje urbanih sredina i treba poboljšati tehnologije. Što se tiče automobilske industrije, tu upravo e, raspravljamo u okviru e, odbora EMIS o tome. Znamo za aferu Volkswagena i zbog toga ćemo morati imati drugačiji pogled na sve to i proizvođači automobila će biti obavezni naći rješenja koja će biti e, mnogo učinkovitija nego dosad. Mislim da bismo si trebali isto tako dati i određeno vrijeme, jer sankcije su jedno, ali ja mislim da je bolje imati poticaje. I ja izasijem na tome, poticati sve da naprave svoj dio automobilsku industriju, industriju općenito, jer je e, gradsko grijanje također vrlo važan faktor u ovom kontekstu. I zatim e, lokalna tijela uprave i njih potaknuti za to. Za mene sankcije nisu dobra stvar, zato što ćemo još ih više ograničiti, a zapravo bismo trebali ta financijska sredstva koje raspolažu naša lokalna i regionalna tijela samouprave njima ostaviti da mogu više vršiti poticane mjere. Evo ja se zalažem za jedan realistični pogled, da trebamo ići prema napred, ali trebamo izabrati i dobar način na koji ćemo to stvariti. Hvala, gospođa Hevi. Ehm, Hvala vam. ova je situacija stvarno vrlo komplicirana i složena i tužno je da svaki puta iznova moramo govoriti o toj temi, a nikako da pronađemo nekakvo rješenje. Jedna od stvari koja me najviše iznenadila je e, razlika između mjera koje se provode od strane komisije protiv zemalja članica koje su prekršile propise Europske unije dakle mjere koje je, koje pokrenula glavna uprava za zaštitu okoliša. Dakle, razlika između toga i onoga što e, glavna uprava GRO uopće nije ništa napravila. Dakle, o tome bismo morali malo više razmisliti. iz posebnog ozbora za Dieselgate proizlazi da je sada već svima jasno koliko je test za homologaciju neučinkovit i nerealan. I možda e, ćemo to riješiti jednom kada budemo imali test kojim se testiraju stvarni, to je stvarne emisije prilikom stvarne vožnje na cesti. No za sada je ovo jedini test koji imamo, ali meni se čini da je potpuno nevjerojatno da u, svih ovih, u svim ovim godinama nije učinjeno ništa kako bi se taj test napokon promijenio. I još jedna stvar koja me šokira jest da su proizvođači automobila još 2007. godine znali, dakle 8 godina prije nego što su E, granične vrijednosti za euro 6 stupile na snagu. Dakle, osam godina prije toga su proizvođači znali koje će granice morati e, poštivati. A bez obzira na to, ove godine smo opet morali glasati o još jednoj mjeri u nizu kako bismo još jednom automobil automobilskim kućama progledali kroz prste i dopustili im da na tržište stave automobile koji još uvijek ne poštuju te granice i to u većini slučajeva. Barem kad je riječ o dizel e, automobilima. Mislim da treba djelovati, treba djelovati Europska komisija, ali i zemlje članice. I još jedan zadnji komentar pitanje za komisiju zapravo. Kako pomiriti e, postupke kršenja, e, kršenja zakonodavstva koje se odnose na e, kvalitetu zraka, te manjak instrumenata koje na raspolaganju imaju regionalna tijela za borbu protiv zagađenja. A jedan od instrumenata je bio e, upravo korištenje viših e, kategorija automobila poput Euro 6, a sami ti automobili ne poštuju granice. Tako da ako se pokrene postupak, mislim da bismo trebali produbiti ovu temu, no moramo voditi računa da lokalni i regionalni upravitelji E, moraju ozbiljno pripremati planove o upravljanju kvalitetom zraka. Mislim da tu ima dosta proturječnosti i da bi to trebalo napokon razjasniti. Te na kraju želim vas podsjetiti da su građani zabrinuti i molbe koje mi dobivamo u e, parlamentu, to jest predstavke koje dobivamo u odboru za predstavke, su brojne. Na tisuće i tisuće e, građana nam piše, a mi im ne uspijevamo dati odgovor. Eto, time mm, vam samo želim skrenuti pažnju na to koliko je važna ova tema. Hvala. A sada mislim da Europska komisija želi odgovoriti. Izvolite. Hvala vam, gospodine predsjedavajući, hvala na tim pitanjima. Ja ću se osvrnuti na neka od tih pitanja, a zatim ću se okrenuti i mojem kolegi, Jonko Desku, koji nadgleda postupe slučaja kršenja europskog zakonodavstva za našu glavnu upravu, pa će on e, odgovoriti na pitanje gospođe Gerling. Kao početak mogu reći zapravo, zapravo započet ću sa posljednim pitanjem u subotnom redu sedu. Kao prvo što se tiče postupaka kršenja europskog zakonodavstva na svom onoga koje još moje kolege unutar glavne uprave GRO još nisu pokrenuli. Vi znate da gospođa Bjenkovska e, govori da govori o tome koje postupke slučajeva kršenja europskog mi se pokrenuti kada dolazi u odbor EMIS. Mislim, mi iz toga gledamo na taj, način. Što je rekla i gospođa Evi o homologaciji i o činjenici da sustav sada nije učinkovit. To je jasno tako i zbog toga Europska komisija 27.1. predložila da popravi sustav homologacije. Kada vidim što proizlazi iz rada parlamenta, a tu mislim na ranu verziju izvješća i na različite zabrinutosti, e, mnoge mjere za nadzor tržišta koje je Europska komisija uspostavila čini se da e, izvjestitelj malo e, sa određenom zadrškom promatra. To nije ono u skladu, u skladu s onim što je komisija predložila. Kada se radi o manevarskom prostoru za lokalne i regionalne samouprave da nadziru i bore se protiv onečišćenja zraka. Mislim da je to pitanje dosta složeno. Dosta toga se može postići na lokalnoj razini i dosta toga se isplati tamo napraviti. E, ja sam spomenuo ograničenja e, prometa i e, zone sa malom razinom ograničenja, to se može koristiti u svrhu postizanja pozitivnog rezultata i vaša studija upravo u tom smjeru. Imamo i dokaze koji nam ukazuju na to da je to jedno od ali jasno je da to ne može biti dovoljno. Jer e, trebamo potpuno opredjeljenost i sa nacionalne razine, a kada vidimo fiskalne poticaje koji su tijekom godina dani za automobile sa motorima na dizel. Onda vidimo da je to u proturječju sa propisima, što svakako e, otežava život lokalnim i regionalnim tijelima uprave, ali naravno na lokalnoj razini možemo još ići i dalje od onoga što su napravili e, neke općine u Europi. Što se tiče pitanja nadzora, to je pitanje koje je nekolicina vas postavila. Slika tu je sljedeća možda nije toliko nejasna kao što se čini, jer u direktivi postoje jasni propisi o uzorcima koje moraju biti reprezentativne prirode i koji se moraju uzimati tamo gdje se javljaju najviše koncentracije onečišćenja zraka. Dakle, to je nešto što je upisano u direktivi svakako, ali nije sveobuhvatno. To je reprezentativno što je dovoljno da se dobije slika o razmjerima problema ali to možda je pomalo presporo za vas, jer nemamo mogućnost vršenja inspekcija da vidimo pojedinosti načina na koji to države članice vrše. Dakle, moramo se oslanjati na informacije koje nam one dostavljaju i to je način na koji je ustrojen sustav. To je jedna od slabih točaka, a postoje zahtjevi e, u direktivi koji nam zajamčuju da ćemo informacije koje dobijemo biti pouzdane kako bismo odredili danje djelovanje. Što se tiče zakonodavstva o izvorima onečišćenja, to mi to nekoliko puta. Imate pravo, trebamo pogledati sve izvore Mnogo pažnje se trenutno s pravom posvećuje e, vozilima e, s motorom dizel gorivo i e, cestovnom prometu u okviru ovih afera Dieselgate i afere Volkswagen, ali e, grijanje u kućanstvima isto tako i dalje važna tema. Trebamo pogledati i druge emisije iz prometa, tu primjerice mislim na emisije iz e, prijevoza pomorskim e, putem, imat ćemo u IMO-u uskoro odluku o sumporu i o gorjem ograničenju sumpora, što je vrlo važno pitanje za naše priobalne gradove. To je svakako nešto što sada treba napraviti. Idemo li dovoljno daleko sa našim zakonavstvom o izvorima onečišćenja, jesmo li pod utjecajem lobija i onda je to spojeno sa direktivom o gornjim granicama nacionalnih emisija. Što se tiče Europske komisije, mi smatramo da je naš prijedlog bio dobar, da je išao u dobrom smjeru. Što se tiče amonijaka i metana, to nije ono što je proizašlo iz kompromisnog završnog teksta, ali unatoč tome mi smatramo da ovo što imamo na stolu treba poduprijeti jer će to poboljšati situaciju e, po pitanju izazova s kojima smo danas suočeni. Mi svakako smatramo da će to biti značajno poboljšanje. To možda neće biti poboljšanje koje će ostvariti one razmjere koje smo mi htjeli izvorno osladiti, ali to ipak treba podržati zato što se tu radi o napretku, iako možda e, ne u dovoljnim razmerima. Što se tiče e, preciznih pitanja o trenutnim razvojama koji se odvijaju, znam da neki kažu da nismo dovoljno ambiciozni. Ja mislim da moramo provjeriti to prije nego što vam odgovorimo. Mi sada u komisiji završavamo taj dosije s ciljem da postignemo snažan učinak na okoliš i na zdravlje građana i mogu samo vam zemčiti da s naše strane činimo sve što možemo kako bismo zadržali odgovarajuću razinu ambicioznosti. A vi ste spomenuli da BAT ide prema dole, da se to sve svodi na najmanji zajednički nazadnik. Ja mogu reći da mi u našoj glavnoj upravi ne gledamo tako na to, niti u Europskoj komisiji, da smatramo da to svakako nije pravi smjer, da to nije u skladu sa našim pristupom. Što se tiče revizije direktive o kvaliteti zraka, to je pitanje koje smo već 2013. spomenuli kada smo izradili program za čist Tada smo odlučili da ne bi bilo prikladno revidirati direktivu i da moramo sav naš napor e, usmjeriti u to da zajamčimo potpunu implementaciju direktive do 2020. godine. To je bio naš tadašnji cilj. Jasno je da u kontekstu ovog trenutnog ciklusa revizije da ćemo se ponovno vratiti na to pitanje. To nije e, pitanje gdje se mi ne usudimo to učiniti, svakako ne, trebamo pogledati sliku protek nekoliko godina, a tu posebice treba uzeti u obzir e, napredak e, znanosti i znanja, a i Svjetska zdravstvena organizacija na tome radila i to treba uzeti u obzir. Dakle, što se tiče E, regulatorne provjere e, prikladnosti zakonodavstva, to je nešto što gledamo u tom kontekstu. I radi se isto tako i o mogućem usklađivanju sa smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije za e, one smjernice koje su ambicioznije od naših standarda. To je svako nešto o čemu ćemo raspraviti kada razmatramo reviziju direktive. Što se tiče pitanja faktora sukladnosti vezano uz paket e, broj 2, da li je to nešto s čime smo zadovoljni, to je bilo pitanje gospodina Brandija. pa nama bi bilo draže da smo išli i dalje od toga. Jer u nekim dijelovima svijeta, primjerice se nemačkim državama, ne postoji faktor sukladnosti, dakle uvijek možemo napraviti više. A ako se na način na koji taj paket predstavlja ipak korak naprijed prema onome što smo imali prije, onda to treba poduprijeti. To je napredak, ne idemo onoliko daleko koliko bismo to možda htjeli, ali treba uzeti u obzir da ćemo imati klauzulu o reviziji u, u tom sustavu, što nam dopušta da uvedemo poboljšanja. I stoga i dalje smatramo da će to biti poboljšanje. Ipak mogli smo biti ambiciozni, naravno. Mi smo zauzeli pristup da budemo ambiciozniji na početku Nadam se da sam s time pokrio većinu postavljenih pitanja. Zatim je netko rekao da građani od nas traže promjenu, da postoje na nacionalnoj razini već postupci e, tužnja vlada. A prije nego što bih ja nastavio dalje i predao riječ kolegama da možda ono što vrijedi za Ujedinu i za Client Earth ne vrijedi za sve države članice. Naravno, treba osnažiti i taj pritisak od ozdo e, za poštivanje propisa, ali u nekim državama članicama je možda teže oslanjati se za takve e, inicijative od ozdo. E, svakako, naš rad ide ruku pod ruku s tim. Imamo nacionalne i regionalne sudske slučajeve koji se pojavljuju. Tu prije svega mislim na slučaj u Düsseldorfu u Njemačkoj od 13. rujna gdje se traži veće djelovanje na regionalnoj razini kako bi se prije svega ograničio e, promet u određenim područjima e, kako bi se ispunili, e, ispunile gornje granice o NO2 iz direktive o kvaliteti zraka i tu se isto razmatra pitanje dizel vozila. Dakle, i s te strane ima dosta toga što možemo učiniti, ali to ne bi trebalo uh, podarivati učinkovitost onoga što odlučimo na europskoj razini. I isto tako, putem postupaka kršenja europskog zakonodavstva pokušavamo uputiti signale nacionalnoj razini da da je to isto tako s neke strane i, i način poticanja poštivanja propisa. Evo imam samo još jedno dodatno pitanje. Možete li nam zajamčiti da batovi LCP-a će biti povećani? Rekli ste da se od toga e, odustaje, ali to nisam ja rekao. Ja sam rekao da postoji rizik da će ostati na istoj razini ili čak postati manje stroži. Možete li nam zajamčiti da će oni biti ojačani? Da, evo kao što sam rekao, to je fajl kojeg ne pratim ja direktno, tako da moram vidjeti što se zapravo tu e, posljednje dogodilo kako bih vam mogao potvrditi ono što sam rekao. No, razina ambicije koja je do sada bila na stolu, mi bismo je htjeli zadržati. Ne pratim tu raspravu direktno, vidim što proizlazi iz tih rasprava. I to je tema koju ćemo pratiti Stoga e, moramo na tome nastaviti raditi. Hvala vam, ja ću nastojati biti e, kratak i što jasniji. Ovo su vrlo složeni slučajevi i kao što znate, u, znate u prošlosti smo imali četiri slučaja koja su završili pred sud Europske unije i presude su donesene protiv zemalja članica. To je bio takozvani brzi postupak zato što smo optužili zemlje članice zbog toga što su prekoračile svoje granice. Dobili smo te presude, no te su presude bile ograničene na određeno razdoblje u prošlosti. Stonga komisija nije mogla mm, djelovati naknadno zato što nismo mogli nametnuti nekakve mjere za nešto što se događalo 2007. na primjer. Tako da, kada smo vidjeli te presude, onda smo odlučili promijeniti pristup i pokrenuli smo nove mjere. No još uvijek imamo problem sa takvim slučajevima. Zato što uvijek će postojati Dakle, vremenska praznina između eh, podataka koji su nam dostupni, nama i sudu, i eh, trenutka kada će se eh, sud pozvati da donese, da, presudi. I za proteklih godinu dana recimo nemamo podataka jer podaci moraju biti provjereni, i moraju biti validirani od strane zemalja članica. Tako da kako bismo riješili taj problem i kako bismo uvjerili sud da pronađe rješenje, mi smo se počeli baviti e, samo onim uzastopnim kršenjima jer želimo pokazati da je situacija itekako ozbiljna te da bez e, odgovarajućih mjera se stvar neće riješiti. To je bilo vrlo važno. Počeli smo Bavili smo se i činjenicom da zemlje članice ne poduzimaju odgovarajuće mjere prema ovoj direktivi. No, taj postupak vrlo e, kompliciran zato što moramo analizirati te mjere, a to pokriva na stotine zona. Jer na kraju dana moramo uvjeriti sud da mjere nisu e, primjerene i da se situacija neće promijeniti. I vrlo često zemlje članice usvajaju takve mjere u zadnjem trenutku. Tako da mi smo opet u poziciji e, da e, se borimo protiv nečega za što još uvijek nije imalo dovoljno vremena da stvori rezultate. Mi smo uložili e, velike napore i želimo se koncentrirati na dva vrlo važna slučaja, Bugarske i Poljske. U slučaju Bugarske presuda bi trebala biti objavljena početkom sljedeće godine, a možda i krajem ove godine. I ako naš pristup bude potvrđen, onda će e, ostatak e, slučajeva, to jest predmeta, ići vrlo brzo. No, u međuvremenu moramo nastaviti vršiti pritisak, baš kao što je rekao kolega, na zemlje članice i od njih tražiti da e, poduzmu mjere. Što se tiče NO2, tu imamo 12 e, slučajeva, to je predmeta. Za to je također potrebno vremena, zato što su ti slučajevi jednako složeni. Zatim, svjesni smo e, da se poduzimaju određene mjere na nacionalnoj razini i to je zapravo komplementarno i našim aktivnostima na europskoj razini. Mi, smo, mi vrlo usko surađujemo sa nevladenim udrugama i ostalima i podržavamo e, bolji pristup e, pravdi u nekim zemljama članicama. Pokrenuli smo jedan program koji se financira iz programa LIFE Mislim da je to pokrenuto u Njemačkoj, ali e, dobri rezultati toga programa će se zasigurno proširiti i drugdje. Jer želimo omogućiti građanima da imaju lakši pristup e, takvim e, mjerama. Jer su i takvi postupci vrlo često onda i kraći od postupaka koje vodimo mi na razini Europske unije. Zatim, jedan dio E, zapravo jedna od posljedica svih ovih postupaka je da se zemlje članice ipak mijenjaju. Naravno, nije jednostavno promijeniti trenutačne, trenutačne obrazce ponašanja, zato što su u nekim zemljama članicama problemi toliko golemi da traže doista velike promjene. Riječ je uglavnom o grijanju i to posebice u zemljama istočne Europe ponekad je to e, promet, zatim e, prirodni uvjeti koji samo pogoršavaju situaciju, kao što je recimo slučaj u dolini rijeke Pad u Italiji. I to gledamo, dakle, pravno gledano. I pratimo kako i zemlje provode mjerenja. u Belgiji. Također imamo neke sumnje kad je riječ o praćenju, tako da i ta je zemlja uključena u jedan od naših e, postupaka kršenja propisa. No, pomno pratimo što se događa i u drugim zemljama članicama. E, ovime sam vam htio pokazati da radimo sve što možemo Mm, naš pristup nije e, odličan, ali ipak vidimo neke napretke. Pogotovo neke napretke u zemljama članicama. I vjerujte mi, i mi vršimo pritisak na zemlje članice da e, počnu rješavati te probleme. Hvala vam na ovoj korisnoj e, raspravi. Zatvaramo e, ovime sastanak, a sljedeći sastanak odbora će se održati 7. i 8. studenoga. Hvala vam svima. Doviđenja.